glasovanja. Uvaženi kolege, ljubazno vas molim da nam dozvolite da krenemo sa obrazloženjem glasovanja. Stoga bih vas zamolio da, ako je ikako moguće, napustite prostoriju što tiše. I u miru. Începem, la explicațiile voturilor. Krećemo s obrazloženjem glasovanja i od samoga početka želim podsjetiti kolege da bilo kakvo obrazlaganje glasovanja također može biti i podastrto u pisanom obliku. Prijavilo se 50 kolega, ni više ni manje, koji bi željeli uzeti riječ. Stoga vas ljubazno molim da se držite vremena koje vam je dodijeljeno za izlaganje. Prvi je gospodin Pospišil, minuta, izvolite. Gospodine predsjedatelju, hvala vam lijepa. Vezano uz uvođenje e-poziva, želim vrlo glasno reći da nisam mogao glasovati zato što moja glasačka kartica nije funkcionirala, tako da ću tu obvezu ispuniti kasnije. Glasovat ću protiv u usprkos tome što podržavam načelno ideju, no ponavljam nisam mogao glasovati jer mi kartica nije funkcionirala. Hvala. Gospođa Borzan, Biljana, izvolite minutu. Gospođa Biljana Borzan, izvolite. Izgleda da nije u prostoriji, tako da im da riječ gospodinu Markusu Piperu. Gospođa Mlinar Angelika. Amandman vezan za ekol sam sama podnijela i glasovala za njega, kao i drugi i ja se zalažem za e, prometnu sigurnost, ali moramo paziti da kod svakog dodatnog zakona ne žrtvujemo našu slobodu. Što se tiče pohranjivanja osobnih podataka pod izlikom suzbijanja terorizma i kod e-call sustava radi se o e, slobodama i temeljnim ljudskim pravima, a to se ja za to zalažem kao liberal. U slučaju prometne nezgode najbitnije je što je moguće prije pružiti pomoć, ali kao i drugi i ja strahujem da sustav ugrađen u vozila će nepristano nas pratiti u smislu naš, praćenja našeg vozačkog ponašanja i time će narušavati i umanjivati naše osobne slobode. Ako e, se uvjerim e, da e, je se radi o sustavu koji prati neke osobne podatke, kod mene se oglašava alarm. Na koji način se postupa prema našim osobnim podacima, s time se suočavamo svakog dana. Zašto se građanima ne pruža mogućnost da sami odluče žele li ugrađivati taj sustav u svoje vozilo ili ne, to moram priznati da mi nije jasno. Gospodin Picula, izvolite minuta

na određenom poslu vezano uz uvođenje poziva. Europska komisija trebala bi se prvenstveno pobrinuti da se ljude adekvatno informira o e-pozivu i vrlo je važno da ga se uvede u veliki broj vozila i prije konačnog roka od 2018. godine. Europska unija brine se zbog sigurnosti svojih građana i upravo zato Europska komisija trebala bi raditi na tome da se hitno provedu mjere koje će dovesti do uvođenja e-sustava. Ova usluga trebala bi biti besplatna i trebala bi biti dostupna svim europskim građanima što je prije moguće. Više od 25 tisuća ljudi umire na cestama Europske unije svake godine. Budemo li čekali još nekoliko godina, a da ova usluga postane obveznom, e, neće biti dobro. Čak i jedan dodatno izgubljeni život je jedan previše. Hvala gospodin Marijas minutu. Nitko ne poriče vrijednost sustava kakav je e-poziv. To je sustav koji će spasiti živote nakon što dođe do nesreće. Međutim, ne postoje jamstva vezana uz zaštitu osobnih podataka i privatnog života. E-poziv je obvezujuć. Obvezujuć je, obvezatan je na svim vozilima, to je prva stvar. Druga stvar, funkcionirat će neovisno o volji vozača. Kao treće, s obzirom na načelo fleksibilnosti, postoji mogućnost zadiranja u privatnost. Kao četvrto, osobni podaci određeni će vremenski rok ostati u sustavu. Kao peto, bit će na raspolaganju privatnim agencijama. Stoga, e-poziv treba iskoristiti e, na drugačiji način, a ne ga staviti u ruke velikog brata koji će ga koristiti u svoje svrhe. Gospodin Polčak, minuta. Hvala lijepa. Na samome početku svojega izlaganja želio bih čestitati izvjestiteljici. Istovremeno želim reći da ja nisam bio u mogućnosti glasovati vezano uz amandman, zato što moja elektronička kartica za glasovanje nije funkcionirala, a toga nisam bio svjestan prije nego što sam se prijavio za obrazloženje glasovanja. Dozvolite da kažem da ja podržavam sustav, ali svejedno imam određene dvojbe. Naime, u više navrata govorili smo o eventualnim dvojbama vezanima uz zadržavanje podataka u sustavu. Što se pak tiče načela e, sustava u mirovanju, želim naglasiti da svaki sustav koji zadržava podatke na određeni vremenski rok može biti zlouporabljen. Tehnološki napredak je vrlo brz i ponekad jednostavno ne možemo predvidjeti može li se e, sustav ili ne zlorabiti. Upravo stoga ja bih želio da imamo sustav koji se automatski može isključiti. Mislim da je zaštita podataka jedan od prioriteta. Hvala, gospođa Harkin, minutu. Ja sam podržala amandman Alda vezano uz e-poziv u pozivima. Mislim da je to primjer koji pokazuje uspostavljanje ravnoteže između koristi za društvo i osobnih interesa. Vrlo je važno da zaštitimo podatke, ali isto tako trebamo razumjeti na koji način njihova razmjena može spasiti živote, smanjiti broj ozlijeđenih te pomoći hitnim službama poput vatrogasaca hitne pomoći te uštediti novac. Istovremeno ja podržavam onaj amandman koji od proizvođača traži da se e-poziv može jednostavno deaktivirati ako korisnik to tako želi. Da se to može učiniti ručno. To je nešto što bi prema mojem mišljenju uspostavilo ravnotežu između prava na privatnost i spašavanja života te smanjivanja ozljeda. Priznajem da su određeni sigurnosni mehanizmi uspostavljeni primjerice, ne može se pratiti vozilo, niti se može uspostaviti kontakt, odnosno pratiti vozilo prije nego što se aktivira e-sustav ali meni se čini da podatke treba sustavno uklanjati. Vrlo je važno da e, službe hitne pomoći i ostale službe koje reagiraju u hitnoj situaciji ne prosljeđuju dalje te podatke, te da se osigura njihova aktivna uloga u zaštiti tih podataka. Hvala. Gospodin Jar, minutu, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mislim da je ovo dobar dan za sigurnost građana Europske unije. Sustav e-poziva sastavni je dio dugoročne strategije koju provodimo vezano uz brojeve koje se može nazvati u hitnim situacijama, a i mislim da je e-poziv sastavni dio toga. Važno je da svako vozilo bude opremljeno e-pozivom koji se može koristiti u hitnoj situaciji. Apeliram na one koji su, imaju kritični stav prema ovom sustavu. Molim vas, imajte na umu da ako postoji nekoliko ljudi e, u automobilu, nekoliko suputnika, a jedna osoba preuzima odgovornost za deaktivaciju toga sustava, dakle ručno, on istovremeno preuzima vrlo veliku odgovornost u smislu donošenja odluke u ime drugih. Hvala, gospodin Kelly, minutu. Hvala lijepa gospodine e, predsjedatelju. Ja sam sa klubom zastupnika glasovao za ovaj prijedlog i e, pozdravljam ovo rješenje. Mnogo je nesreća na europskim e, cestama. 28 tisuća mrtvih, milijun i pol ozlijeđenih, a sve to košta oko 130 milijardi eura godišnje. To su zastrašujuće brojke. U mojoj zemlji ljudi godinu za godinom sve više ginu na cestama. Mislim da je vrlo važno smanjiti te brojke i zbog toga trebamo pozdraviti svaku mjeru koja ide u tom smjeru. Apsolutno je nedvojbeno da će sustav poziva pomoći smanjivanju te brojke. Pristup mjestu nesreće također će biti 40% brži nego što je slučaj sada. To će u velikoj mjeri pomoći da se problem riješi. Hvala lijepa. Gospodin Koš minuta. Uvaženi kolege, ovaj naš put je trajao 12 godina. Sustav ICOL je naša beba. Zahvaljujem svima da se nisu dali zbuniti onima koji su izražavali nedoumice. Tek nakon nekoliko godina ćemo uspjeti primje, e, e, vidjeti koji su rezultati ovog instrumenta. Želio bih da se e, on proširi i na motorkotače, motocikle, autobuse. Prometne nezgode sa poginulima i teško ozlijeđenima će se na taj način smanjiti. Hvala. Gospodin Pospišil, minuta, izvolite. Hvala vam lijepo. Ja sam glasovao za direktivu o obnovljivim izvorima energije i direktivu o kvaliteti goriva jer mislim da nam u budućnosti trebaju bolja biogoriva, napredna biogrodiva i moramo smanjiti potporu onim gorivima koje je tako teško proizvesti da je njihov okolišni učinak sumnjiv u najmanju ruku. Mislim da je doista dobro da Europska unija revidira svoju politiku u ovom području, mislim da je to stvarno pozitivno i o tome trenutačno razgovaramo i u Češkom parlamentu. Važno je vidjeti na koji način možemo na najbolji način poduprijeti svoju politiku okoliša. Žao mi je što e, se u češkoj javnosti na ove stvari ne gleda na isti način kao i ovdje u Europskom parlamentu i nadam se da će češka vlada promijeniti svoju politiku u ovom pogledu. Ne bih želio da se usvaja direktiva koju se motivira isključivo birokracijom. Naši prijatelji ekolozi željeli bi zapravo uništiti bilo kakvu kulturu korištenja goriva u Europi. Međutim, ono što niti NGO-i, niti ekolozi nisu zapravo razumjeli jest da se ne moraju, na primjer, uništavati šume da bi se obrađivala zemlja. Naime, države članice koje samo uz argument obrane interesa svojih građana e, dozvoljavaju krče šume. Zahvaljujući kompromisu koji je postignut moći ćemo sačuvati sredstva koja su već e, iskorištena za ulaganje u prvu generaciju hidrokarbul ugljika. Zahvaljujući tome moći ćemo očuvati znanja i tehnologije koje će olakšati e, prelazak na sljedeću naprednu generaciju. Hvala vam lijepo, gospodin Bolčak, imate minutu. Hvala vam predsjedatelju kada je riječ o izmjeni prvobitne direktive iz 2009. godine. Moram reći da je meni bilo doista teško glasovati. Kao prvo, ja ne podupirem stvaranje biogoriva koje bismo namjer nazivali konvencionalnima, to je onaj prvi nareštaj biogoriva koji uvelike utječu recimo na e, korištenje zemljišta. Te mislim da još nismo niti otkrili sav učinak takvih govora, no na kraju sam odlučio podupriti prijedlog jer on e, ide u odgovarajućem smjeru. Mislim da je naravno iznimno važno e, da pratimo način na koji se e, koristi zemljišta, to je važno i za naredne generacije. Znači, važno je stoga da vrlo jasno postavljamo svoje ciljeve. Ja sam poduprla sporazum o ovim direktivama, direktivi o kakvoći goriva i obnovljivoj energiji jer to predstavlja napredak. Iako smo još uvijek vrlo daleko od konačnog cilja, e, Također pokušavamo osigurati da bio goriva koja imaju javne subvencije ostvare stvarni učinak. Europski parlament nije ostvario mnoge ključne ciljeve, no unatoč tome kompromis će ograničiti e, granicu od 7% na korištenje biogoriva prvoga naraštaja i također tijekom revizije odnosno preispitivanja komisija će moći utvrditi u budućnosti najviše dozvoljene razine emisija stakleničkih plinova vezano uz biogoriva. Kao što sam rekla, ovaj prijedlog nije onoliko ambiciozan koliko bismo mi željeli, ali predstavlja poboljšanje. Hvala vam lijepo, gospodin Jao, imate minutu. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. U e, sljedeći godin, protekli godina čuli smo mnogo kritika vezano uz proizvođače koji nisu uključeni u održivu proizvodnju. To bi trebalo također uključiti u kompromis i e, konvencionalni e, bi, konvencionalna biogoriva bi, se trebala koristiti u omjeru od 10%. 0,5% biogoriva bi trebali doći iz druge ili treće generacije. E, na početku imam dvije želje. Prva želja je da u, nakon stupanja na snagu ovih uredbi se pozabavimo i time na koji način e, ova metoda iluka se e, može uklopiti. Tu moram priznati da sam skeptičan. Drugo, nakon 2020. godine e, također će se nešto početi događati na ovom području. Morali bi se sada već početi time baviti. Hvala.

Hvala. Ja sam glasovao sa svojim klubom zastupnika. Moj irski kolega dao je dobar sažetak ovoga prijedloga. E, dakle cilj je ovdje ograničiti količinu biogoriva, promicati napredna biogoriva drugoga naraštaja. To je iznimno važno jer to omogućava pravnu sigurnost e, ulagačima, a to je naravno ključno ako želimo u budućnosti razvijati osobito napredna biogoriva. Također to se dobro uklapa u čitav koncept koji je promicao naš povjerenik Kennedy vezano uz energetiku u Europi. Biogoriva imaju važan e, udio u svemu tome i stoga sam e, sa velikim zadovoljstvom glasovao za ovaj prijedlog i nadam se da će ovaj prijedlog i u budućnosti biti uspješan. Hvala, hvala i vama. Sada idemo na izvješće Auken vezano uz smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica. E, gospodin e, Pospišel, izvolite. E, bio sam neodlučan kako glasovati jer postavlja se pitanje do koje bismo mjere ovaj problem uopće trebali rješavati unutar Europske unije, a do koje mjere bi to na temelju načela subsidijarnosti trebalo potpadati pod nadležnost država članica. No unatoč tome ovaj je cilj vrlo koristan pa sam odlučio poduprijeti ovaj prijedlog koji omogućava državama članicama da same provedu određene mjere i da odluče na koji način će smanjiti potrošnju plastičnih vrećica. Ovaj prijedlog je bolji u usporedbi sa prvobitnim prijedlogom koji je e, svim državama članicama nametao obvezu naplate plastičnih vrećica. Mislim da je to obveza koja se ne može nametati državama članicama, moramo samo navesti općenite ciljeve koje države članice trebaju ispuniti. Ovo je dobro dobro rješenje i zato sam ga podupro. Hvala vam lijepo, gospodine Bogović, imate minutu. Podupirem ovo izvješće jer plastične vrećice koriste se u milijunskim količinama u Europi i veliki su onečišćivač okoliša. Sviđa mi se da su države članice dobile mogućnost sukladno načelu subsidijarnosti da same donose odluke kako će ostvariti ovaj cilj. Važno je da granične vrijednosti za e, razdoblje od 2019. E, do 2020. godine jesu zacrtane. Ako se ti ciljevi ne budu ostvarili, tada će parlament morati poduzeti oštrije mjere i zatražiti oštrije mjere od komisije, ali do tada države članice će same moći odlučivati na koji način će smanjivati e, količine plastičnih vrećica. Hvala gospodine Ekov, izvolite. Gospodine predsjedavajući, podupr sam ovu direktivu jer mislim da je e, zaštita okoliša ključna, ključna je i za naše zdravlje. Sve nas brine to što plastične vrećice predstavljaju preveliku štetu za okoliš i previše ih je. Mislim da nije dobra ideja uvoditi dodatne sankcije i dodatna plaćanja. Živimo u kriznim vremenima i možda to mm, na površini izgleda dobro, ali imat ćemo gospodarski i socijalni učinak koji ne možemo zanemariti. Mislim da ne trebamo uvoditi naplatu za potrošače i to naplatu koja bi bila nerazumno visoka. Također ne zaboravite, ako prestanemo proizvoditi plastične vrećice, oni koji rade u tom sektoru također će to osjetiti. Moramo također misliti i na to. Hvala vam lijepo, gospođa Harkin, imate minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. Drago mi je što danas reagiramo na temu koja brine građane Europske unije. Nedavno smo u Eurobarometru vidjeli da 92% europskih građana izražava svoju zabrinutost i traži smanjenje jednokratnih plastičnih vrećica. Ja dolazim iz zemlje koja predvodi u tome i ako smo mi uspjeli smanjiti e, plastične vrećice za 90% e, i to smo uspjeli naplaćujući korištenje plastičnih vrećica, trgovine ih više ne mogu davati besplatno.

stoga rješenje kojim je osigurana izmjena definicije vrlo tankih vrećica sa deset na petnaest mikrona je dobra jer će omogućiti rad malim proizvođačima vrećica čija je proizvodnja bila ugrožena prvobitnim prijedlogom. države članice morat će poduzeti mjere radi smanjenja potrošnje plastičnih vrećica no dano im je na izbor na koji će način to učiniti. hvala ponavljam glasovao sam u skladu sa stavom našega kluba i doista sam zadovoljan što je 590 e, glasova bilo za od 691, što pokazuje da shvaćamo važnost ovoga predmeta i da tu možemo nešto poduzeti. Dobro je da imamo ciljeve koji su realistični i koji se mogu ostvariti. Kada ljudi moraju platiti za nešto, onda to neće zlorabiti u Danskoj i u drugim zemljama Sjeverne Europe. Smatra se da ljudi koriste samo četiri plastične vrećice godišnje, a kao što je gospođa Harkin već rekla, u moje zemlji 2002. godine još smo uveli naplatu plastičnih vrećica u visini od 15 centi tada, sada je to 22 centa, ali Zabilježili smo smanjenje vrećica sa 328 dnevno na 21 dnevno i to nam omogućuje da zaštitimo naš okoliš. Gospođa Maletić ima riječ na jednu minutu, izvolite.

Hvala. Gospođa Šojdrova ima riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala na riječi. Želim objasniti zašto nisam glasovala za odbacivanje ove direktive. Ova direktiva se odnosi na detalje u vezi sa plastičnim vrećicama koje utječu na naš okoliš. Plastične vrećice koje imaju debljinu od 15 do 50 mikrona, dakle to su plastične vrećice od laganih materijala, ali ova direktiva ne nalaže ništa zemljama članicama, nego im jednostavno nudi izbor na koji način smanjiti upotrebu plastičnih vrećica. Odnosno, hoće li to učiniti naplatom plastičnih vrećica ili na drugi način. Također treba naglasiti da vrećice koje se mogu kompostirati treba označavati na poseban način. I smatram da bi se Europska unija trebala usredotočiti na ono što zemlje članice ne mogu samo riješiti, a zaštita okoliša je upravo jedno od toga. Hvala lijepo. Prelazimo sada na izvješće Farija. Zamolit ću gospođu Harkin da uzme riječ na jednu minutu. Hvala. Ovo je dobar prijedlog e, i tu je već Europska unija vodeća. Naš je cilj međunarodni sporazum kako bismo osigurali ravnopravnost za sve posto svih e, stakleničkih plinova dolaze iz morskog prometa i e, tu treba smanjiti te emisije. Pomorski sektor je jedini sektor koji nije obuhvaćen e, sporazumima ili uredbama o smanjenju CO2. Zbog toga treba djelovati. Da, treba nam nacionalni okvir, to je naš cilj, ali također trebamo započeti od nekuda. A ovo je dobar početak. Svi brodovi koji ulaze u europske luke treba će pratiti emisije koje ispuštaju na putovanjima iz i u europske luke. Također će morati izvješćivati o tim iznosima. Druge informacije će se također prikupljati, odnosno podaci o energetskoj učinkovitosti brodova. također je važno da se ovaj prijedlog provede bez dodatnih troškova. Hvala gospodin Kelly na jednu minutu. Eh. Hvala gospodine predsjedavajući. Doista mi je drago što je ova preporuka ranije usvojena i da ćemo moći učiniti nešto po pitanju emisija CO2 iz sektora pomorskog prometa i do to sada činimo zato jer kao što je spomenuto i jutros kada sam imao prilike uzeti riječ na raspravi do 4% CO2 dolazi od brodova i zbog toga treba nešto poduzeti. U budućnosti ćemo naročito moći pratiti brodove koji ulaze u europske luke i od tog trenutka nadalje moći ćemo razraditi i međunarodnu politiku po tom pitanju koja će nam pomoći u oblažavanju tog problema na globalnoj razini. Ovo je veliki korak naprijed koji pokazuje da Europa i Europski parlament mogu raditi na dobrobit svojih građana. Hvala. Prelazimo sada na izvješće Valensa. Riječ ima gospođa Harkin na jednu minutu. I Valesa report concerning Izvješće Valesa o prijedlozima Europske komisije o višegodišnjem programu za eh, vakali Papaline je korak naprijed. Europska unija je nadležna za poboljšanje zajedničke ribarstvene politike i htjela bih se pozvati na kolegu Devisa koji više nije među nama i zahvaliti mu na ogromnoj ulozi koji je igrao u poboljšanju zajedničke ribarstvene politike. No, naša uloga u ovom parlamentu je osigurati učinkovitu provedbu reformi koje smo dogovorili. Doista mi je drago da je usvojen ovaj prijedlog prema kojemu se uzima u obzir i najnovija znanstvena saznanja. Također, slažem se sa ciljem od smrtnosti riba koji je podešen i to je u skladu sa postizanjem najvećeg održivog prinosa. Također sam, e, sam mi je drago da su

E, Hvala. Prelazimo na izvješće KADEK. O obvezi iskrcaja. Gospodin Bogović na jednu minutu. Ja sam podržao ovo izvješće i glasovao sam za njega budući da ublažava propise o obvezi iskrcavanja za ribare. Ova obveza će ostati na snazi do kraja godine. Praktična iskustva pokazuju da su zabilježene velike poteškoće u provedbi ove direktive i zbog toga se slažem sa prijedlogom prema kojemu treba biti vrlo oprezano izradi novoga dokumenta također i da trebamo saslušati same ribare. U zemljama poput Slovenije gdje iskrcavamo tek nekoliko stotina tona ribe godišnje, Pravila predstavljaju doista veliko opterećenje za naše ribare i zbog toga predstavljaju i prepreku turizmu, tako da trebamo biti doista oprezni. Hvala. Prezimo na izvješće Libacka. Provedba bolinskog procesa. Gospođa Šadorova ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, zahvalna sam na mogućnosti da iznesem svoje mišljenje o ovom izvješću koje je danas dobilo podršku velike većine Europskog parlamenta i to pokazuje da je uspješno proveden boljenski proces i da je pozdravljeno to izvješće koje je izradila gospođa Alibacka i koje želim doista srdačno zahvaliti na sveobuhvatnom izvješću i na izvrsnoj suradnji. Nažalost, na plenarnoj sjednici nismo mogli raspraviti o tome na opširni način. Ovo izvješće uvećava mogućnosti financiranja od Europske unije kako bi se dalje poboljšala kvaliteta visokog obrazovanja u sastavu takozvanog sustava europskog visokog obrazovanja. Ovo izvješće je također pripremljeno pred ministarsku konferenciju o boljonskom procesu koje će se održati u Svibnju i Jerevanu. Dakle, to je neka vrsta mandata za ovu ministarsku konferenciju i želim zahvaliti kolegici na suradnji. Hvala vam što ste mi predali riječ. Bilo je to prije 15 godina kada smo započeli s ovim boljanskim procesom. Tada smo zapravo očekivali da ćemo s ovim izvješćem reći gdje je taj proces bio uspješan, gdje on to nije bio, koje su manjkavosti primjećene i to nam nije uspjelo. U izvješću nismo također uspjeli pokazati kako se može ojačati konkurentnost pomoću ovog procesa. Veoma velik problem je bio da e, vrlo dobar sustav dualnog obrazovanja sada trpi zbog ovog procesa reforme. U izvješću možemo pročitati da je potrebno povesti konzultacije kako bi se smanjio otpor prema bolonskom procesu, ali nama nije potreban marketing, već promjene i dobra procjena. Hvala vam. Hvala. E, gospodin Marijas, na jednu minutu. Hvala. Ovaj proces se koristi kako bi se podkopao javna sveučilišta u Grčkoj i u drugim zemljama Europske unije. Na taj način smo otvorili put privatizaciji jednog javnog dobra, što je obrazovanje. I naravno, naročito visoko obrazovanje. Sada se naplaćuju školarine za postdiplomske studije u Grčkoj. Bolonja je trebao poduprijeti zapošljavanje u, među mladima i u Grčkoj je slučaj upravo da 200 tisuća mladih je nezaposleno i da je 2% grčkog stanovništva otišlo u druge zemlje Europske unije. Istovremeno memorandumi su srezali financiranje za visoko obrazovanje i zapravo ovaj proces vodi ka komercijalizaciji. Hvala. Gospođa Maletić. Glavna poruka ovog izvješća je da je potrebna reforma bolonjskog procesa i razvoj novih modela obrazovanja s čim sam se u potpunosti složila

A gospodin Zve, gospođa, ispričavam se, gospođa Zaborska, na jednu minutu, izvolite. Hvala. Usporedivost kvalitete obrazovanja i nadvladavanje jezične barijere stvaraju mogućnosti za mnoge mlade ljude koji na ovaj način mogu iskoristiti svoja znanja bez obzira na to iz koje zemlje dolaze. Zajedno sa izvjestiteljicom želim naglasiti potrebu povezivanja istraživanja i programa Erasmus Plus sa obrazovanjem i zbog toga sam podržala ovo izvješće. Visoka stopa nezaposlenosti mladih koji su diplomirali na sveučilištima ne smije biti razlog, međutim, za nediskriminirajuću potporu studijama da e, također visoko obrazovani mladi ljudi teško nalaze posao i također da kvaliteta njihovog obrazovanja opada. Tehnologija nas neće uvijek spašavati. Moramo tu naći poveznicu sa ljudima, ljudskim bićima i zato nam treba više humanosti. Hvala gospodin Zver na jednu minutu. Hvala na riječi. Želim kao prvo zahvaliti izvjestiteljici na izvrsnom izvješću o napredovanju provedbe procesa iz Bolonje. Također želim zahvaliti gospođi Libaskoj na izvrsnom pristupu razradi ovoga izvješća. Izvjestitelji u Sjeni su uspjeli dati ogroman doprinos izradi ovog izvješća. I mislim da bismo trebali riječi, reći jednu riječ ili dvije više o bolonjskom procesu. Na početku naše rasprave dosta smo razgovarali o tome i to bismo trebali ponavljati. Boljanski proces je jedna od najvažnijih reformi koja je nadišla granice Europske unije. Ako nastavimo tim putem, siguran sam da ćemo moći prevladati jaz između onoga što proizvode sveučilišta i potreba tržišta. Hvala gospođa Fiorenca na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam glasovala protiv e, izvješća kolegice zato jer smatram da nakon 15 godina od stupanja na snagu bolonjskog procesa treba pristupiti doista ozbiljno i duboko razmatranju rezultata. U ovom izvješću koje je predstavljeno danas nedostaje jedna važna točka, dakle ne samo e, da nisu spomenuti doprinosi koje su dale zemlje članice koje su se e, priključile boljanskom procesu i tu mislim naročito na talijanski sveučilišni sustav e, koji je pred lapsom zbog Montijevih rezova i također nakon reforme ministrice Dželmini i također je tu davanje prioriteta istraživanju na sveučilištima. Dakle, mi moramo promijeniti put ovoga procesa, trebamo ga prilagoditi potrebi za istraživanjem na sveučilištima koje bi trebalo biti oslobođeno od e, opterećenja tržišta. Hvala. Prelazimo na izvješće Venta, europski film u digitalnom dobu. Gospođa Šojdrova ima riječ na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Drago mi je što je Europski parlament usvojio ovo izvješće o europskom filmu u digitalnom dobu zato jer su filmovi kulturno nasljeđe, kulturna baština, ali također i pokretač gospodarstva. Također Pozdravljam činjenicu da Europski parlament smatra da je kinematografija spoj kultura i da pri tome ne zaboravlja na znanje filmaša i korisnika ovih e, kulturnih događanja. Ja podržavam ovo izvješće zato jer su naši filmaši, naši stvaratelji zabrinuti za budućnost europske filmske industrije. A vidim da ovo izvješće podupire i nagradu Lux koja je stekla sve veći ugled u proteklih nekoliko godina. Hvala. Gospodin Marijas na jednu minutu. Podržao sam ovo izvješće zato jer e, su filmovi kulturno dobro koje mogu pomoći europskom gospodarstvu, ali također mogu očuvati i tradicije Europske unije, iako e, je ova industrija jedna od najvećih e, proizvođača filmova u svijetu. Naš udio na tržištu je vrlo mali. Zbog toga trebamo promicati te filmove kako bi one našli svoju publiku. No istovremeno važno je naglasiti da će medijski program imati nove izvore financiranja. Trebamo također očuvati mala kina i kina srednje veličine, naročito u gradovima, ali i na periferiji, također i ljetne pozornice koje postoje u Grčkoj. Uvažajmo gospodin predsjedatelj. Gospodin Nekov, na jednu minutu. Uvaženi gospodine predsjedavajući, jedan od najvećih izazova pred eh, kinematografskom industrijom u Europi je ta potreba da imamo učinkovitiju strategiju oglašavanja europskog filma. U Americi je proračun za oglašavanje filmova nešto što predstavlja 50% proračuna općenito za jedan film, a u Europi taj isti odnos iznosi samo 1%. Zbog toga želimo uputiti apel državama članicama da bolje koriste europske fondove kako bismo s time financirali digitalizaciju filma, distribuciju filmova i distribuciju e, našeg dobra u smislu filmova i kinematografije.

Prelazimo na izvješće o novoj strategiji Europske unije za šume. Gospodin Bogović na jednu minutu. Hvala vam. Htio bih čestitati gospođi Köstinger na ovom izvršnom izvješću i na usvajanju ovog izvješća. Ja sam glasovao za to izvješće. Šume i šumarstvo su vrlo važni, posebice u onim državama članicama gdje imamo mnogo šuma. Slovenija je jedna od tri vodećih država članica u Europskoj uniji po tom pitanju. Imamo više od dvije trećine našeg teritorija pod šumom, a prerađivačka industrija drva su vrlo važni izvori održivog razvoja kako u Sloveniji tako i općenito u Europskoj uniji. Osim šuma u Ovdje smo uvrstili i pitanje zaštite okoliša te e, preradu drva i e, preživačku industriju, to je sve uključeno u to izvješće, jer naravno drvo se koristi u mnogim važnim sektorima poput e, sektora zgradnje. Gospodin Pošpišil na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Izvorno sam ja htio podržati ovu strategiju, no na kraju to nisam učinio, bio sam suzdržan zato što je bilo nekoliko amandmana koje smo usvojili iz odbora Envi. A prema mom mišljenju i prema mišljenju čeških stručnjaka, time se daje veća prednost okolišnoj zaštiti šuma nad interesima samih vlasnika šuma koji trebaju biti u mogućnosti da dobiju dostatan profit e, za, općenito za svoje živote iz e, te grane. Stoga ja nisam podržao to izvješće. U Češkoj smo imali e, jedno udruživanje privatnih vlasita šuma. Ja sam kontaktirao s njima i mislim da moramo naći kompromis između zaštite šume i interesa vlasnika šuma. Samo kompromisno rješenje može dovesti do održivog razvoja šuma. Hvala vam. Hvala vam. Gospodin minutu. Politike, određene politike Europske unije mogu imati utjecaj na nacionalne šumarske politike. Drvo je obnovljivi resurs, ali često neadekvatno iskorišten, pa treba osigurati inteligentnu i održivu upotrebu te sirovine. Smatram kako bi nova strategija o šumama trebala snažno naglasiti njihovo očuvanje upravo primjeri iz hrvatske pokazuju kako je krađa ume devastacija just a minute. We do not puteva graenih desetljeima. tonino samo kratko nemamo engleski prijevod. Da? Kad, I, I think you know now we've got it. So you continue from where I stopped you. Can I start again? Yes, can I start again?

održivu zaštitu šuma. To je nešto gdje zapravo se tamo nalazimo u vrlo važnoj fazi jer želimo isto tako se boriti protiv klimatskih promjena. Uskoro će pristići ljeto, već je velika opasnost od šumskih požara u Grčkoj i u drugim državama članicama i stoga je važno da se ustupi odgovarajuće financiranje kako bi se mogli boriti protiv e, šumskih požara. Gospodine predsjedavajući, šume i šumarski sektor podržavaju gospodarski rast, štite radna mjesta te stvaraju dodatnu vrijednost. Korištenje šuma treba se odvijeti na održiv e, način na temelju dugotrajnosti i to treba tako provoditi da možemo imati i dugoročni plan kada se radi o tehnologijama i kada se radi o upravljanju šumama. No takvo nešto ne vidim u ovom izveću i stoga sam bio suzdržan. Hvala vam. imate jednu minutu, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ovaj ovaj e, resurs šume je vrlo važan resurs zato što nam šume pomažu da sačuvamo bioraznolikost. Bioraznolikost je važna kako bi imali e, zatim resurse za kozmetiku, za prehranu i za druge stvari. Zbog toga ne bismo trebali zaštititi samo šume, već i sve ono što se tiče samih šuma. Ako uklonimo šume, onda ćemo tako doprinijeti drugim problemima u Europi. Imamo određene trendove koji se mogu vidjeti u cijeloj Europi i zbog toga apeliram na Europsku uniju i na države članice da

to predvia i ova strategija i zahvaljujem gospoi kstinger koja je upravo taj moj prijedlog ugradila u nju. hvala